a sada riječ dajem, dakle, kao komentar izvješću Langen, gospodinu Maulu. Jesam ja sam. Je Onorevole in aula? Je li gospodin Maulu tu?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 u zaštiti potrošača Europske unije odnosi se na pravne i fizičke osobe koje rade unutar Europske unije, ali i izvan nje, neovisno o tome gdje se osoba nalazi, mora biti moguće moguća kupovina visoko kvalitetnih proizvoda i važna je transparentnost, odnosno informacije o društvu za osiguranje. Želim također spomenuti da ova direktiva da bi e, ova direktiva mogla pomoći o informiranosti potrošača o troškovima koji e, mu predstoje zato sam glasao za ovo izvješće. Gospodin Hanun. Hvala. Dovršavanje unutarnjeg tržišta za usluge podrazumijeva dvije različite stvari. Većina smatra da je to slobodna trgovina uslugama. Ako se neki proizvod može prodavati u jednoj državi članici, onda treba biti dostupan i u drugima, dakle drugim riječima uzajemno priznavanje robe. Međutim, Ovdje se ne radi o tome, radi se o zajedničkom regulatornom okviru. Umjesto da se omogući bolje kretanje i protok usluga, ovdje se utvrđuju pravila koja bi se trebala na jednak način primjenjivati u svim državama članicama. Na taj način se zapravo stvara jedno uređenije tržište nego što bi to inače bio slučaj. To je osnovni problem u europskom tržišnom modelu od samoga početka. Umjesto proširenja e, izbora potrošačima ono se sužava zbog određenih interesa. Mi želimo zajedničko tržište, međutim ne želimo zajednički regulatorni okvir i zato se nadam da će moji sugrađani glasovati da iziđemo iz Europske unije. Gospodin Arnot, ovo izvješće apelira za podizanje razine zaštite potrošača. Ja se s time slažem. Međutim, to se radi samo u kontekstu smanjenja potrebe za nacionalnim mjerama i smanjenje i sužavanje mogućnosti država članica da donose odluke u tom području. Svrha je povećati područje primjene tvrtke koje su obuhvaćene propisima Europske unije i EIOPE. Dakle, to za mene predstavlja problem. Mislim da se to bolje može urediti na nacionalnoj razini nego na razini Europske unije. No imam još jednu poteškoću s a to je da se komisiji daju ovlasti kako bi stvorila nove zakonske propise, a da se ne mora proći kroz ovaj parlament, budući da je riječ o delegiranim aktima. Dakle, samo će izabrana komisija, a ne i izabrano predstavničko tijelo kao što je parlament donositi odluke u budućnosti, a to je po meni krivi pristup. Hvala, a sada prelazimo na sljedeće izvješće. Riječ ima gospodin Pospisil. Hvala gospodine Ja sam glasovao za ovo izvješće, budući da smatram da je pitanje siromaštva djece koje porastu u Europi vrlo velik problem. Nedavno smo imali više od 1,6 milijuna djece koji su pogođeni siromaštvom u Europi. Taj trend je u porastu i prema tome Evropska unija mora pokušati pronaći rješenje za ovaj problem. Ja sam inače dolazim iz desne političke opcije i smatram da moramo imati uravnotežene proračune. Međutim, mjere štednje ne bi trebale negativno utjecati na djecu, to ne smije dovesti do porasta njihova siromaštva i e, socijalne nesigurnosti ili pak ugroziti njihovo obrazovanje. U budućnosti bismo mogli imati problem da imamo generaciju koja je društveno oslabljena, što može biti i problem unutarnje sigurnosti u Europi. Kolega Mamikins. Pa- Hvala lijepa. Djeca su naša budućnost, to nisu prazne riječi jer ako nema djece nema budućnosti. Zato svaka politika mora biti e, osmišljena, implantirana na takav način da našoj djeci pružimo kvalitetno obrazovanje, pristup različitim e, uslugama i integriranost u društveni život. Nažalost, s različitim projektima i planovima siromaštvo raste e, i to unutar Europske unije. Siromaštvo je vrlo komplicirana pojava i zato naše zemlje članice moraju u suradnji sa institucijama Europske unije i sa komisijom e, postići to da djeca dobiju bolji pristup obrazovanju i e, svim socijalnim e, uslugama i dobrobitima. Hvala lijepa hvala gospodine predsjedavajući bilo mi je drago što sam mogla glasovati za ovo izvješće i zahvaljujem izvjestiteljici na njemu siromaštvo djece i činjenica da svako četvrto dijete u europi živi ispod praga siromaštva za nas je neprihvatljiva činjenica mi sada imamo tu spoznaju i moramo djelovati ulagati u obrazovni sustav obrazovanje je ključni čimbenik u smanjenju siromaštva i nije dovoljno dobro samo osigurati škole i obrazovne ustanove za djecu. U taj proces moramo uključiti roditelje, obitelji i njihove skrbnike e, kako bi se i oni u potpunosti uključili u taj proces i shvatili da je obrazovanje e, jedini izlazak iz siromaštva. Isto tako moramo poduzeti mjere u području zdravstvene skrbi, e, stambenog zbrinjavanja i programa prehrane. Mi svi znamo da naše stanovništvo stari, da će nam biti potrebna ta djeca u budućnosti i ne samo da imamo moralnu obvezu da sada ulažemo u njihovu budućnost, nego to ima smisla i u ekonomskom i u društvenom smislu. Hvala vam. Sljedećeg govornika nema, tako da riječ ima gospođa Jusmanova. Hvala. Prema podacima Eurostata, postotak djece koja žive u siromaštvu i koja su društveno izolirana u Bugarskoj i Rumunskoj iznosi oko 40%. Siromaštvo među djecom dovodi do loše ishrane, do toga da napuštaju obrazovne ustanove prerano i to je jedan začarani krug koji vodi ka socijalnoj isključenosti. Zato podržavam ovo izvješće da se smanji siromaštvo među djecom. Mislim da se moramo usredotočiti na same uzroke siromaštva. Trebamo podržati djecu i njihov razvoj. Trebamo dati potporu nezaposlenim roditeljima, samohranim majkama i ostalima koji se nalaze u nepovoljnom društvenom položaju. Trebamo ulagati u djecu i zato treba postati strategija u sklopu socijalnog fonda. Ovdje također trebamo uključiti i prevladavanje siromaštva djece e, u skladu s ciljevima strategije Europa 2020. Gospođa Anderson ima riječ. Ja sam glasovala za ovo izvješće koje poziva države članice da se obvežu da smanju siromaštvo među djecom i smanje društvene nejednakosti. Svako četvrto dijete u Europskoj uniji živi siromaštvo u Londonu, odakle dolazim, to iznosi 37%, što je šokantno. Velik broj zastupnika u ovome domu ponosno su podržali izvješće koje zahtjeva da se osnuje fond za jamstvo za djecu, što bi omogućilo svakom djetetu da ima odgovarajuću ishranu, obrazovanje, stambeni prostor i e, obrazovanje. Isto tako će se još 640 tisuća djece u Londoni naći siromaštvo sljedeće godine. Za vrijeme laborističke vladavine 2010. godine broj djece koja je živjela u apsolutnom siromaštvu je drastično pao. Zajedno s kolegama borit ću se da se svugdje iskorijeni siromaštvo djece. Kolega Polčak. Hvala gospodine predsjedavajući što ste mi dali riječ. Ja sam također glasovao za ovo izvješće, premda sam imao određene dvojbe, već je rečeno da postoji trend porasta broja djece kojima prijeti siromaštvo. Da, to jest jedna činjenica koja je stvarna i upravo zato želim podržati donošenje ovog izvješća, želi podržati ovog izvješća. Isto tako mislim da država ne može zamijeniti ulogu roditelja. Drago mi je što neki prijedlozi nisu prošli u ovom izvješću, kao što je primjerice minimalni standard za stambeno zbrinjavanje djece. Da, činjenica je da djeca moraju živjeti u kvalitetnim životnim uvjetima. Međutim, ukoliko to nisu u stanju osigurati njihovi roditelji, tko će ih zamijeniti? Hoće li to biti država ili netko drugi? Smatram da neki smatraju, e, neki apeli upućeni e, ustanovama socijalne skrbi nisu e, naišli na odgovarajuću reakciju. Gospodin Kelly. Ja sam glasala za ovo izvješće, budući da govorimo u ovom kontekstu o djeci koja žive u siromaštvu. To je suprotno jamstvu koja su pružena djeci u sklopu konvencije UN-a o pravu djece. Djeca koja žive u siromaštvu mogu malo toga učiniti sami, ne mogu ništa poduzeti kada je riječ e, o nedostatku hrane, o lošim stambenim uvjetima ili o nemogućnosti obrazovanja. Djeca bi trebala biti u mogućnosti da se igraju, a ne da se nose s ovim teškim problemima. Europska unija je jedna od najbogatijih regija na svijetu i zato nas treba brinuti činjenica da postoji siromaštvo djece kod nas. Za vrijeme gospodarske recesije to je već bio problem, međutim sada kada dolazi do gospodarskog oporavka i kada izlazimo iz recesije možemo usmjeriti svoje napore e, na rješavanje ovog problema. Gospodin Šogor. Hvala. Današnja djeca su europski građani. Sutra E, zastrašujuće da u 21. stoljeću toliko djece još uvijek živi u siromaštvu pogođeno e, da su neuhranjena i da su opasnosti od e, raznih bolesti neprihvatljivo je da toliki postotak djece živi u siromaštvu i da to prijeti i velikom broju djece iz dosadašnjeg srednjeg sloja. To mora biti naš prioritet, borba protiv siromaštva djece i borba protiv e, obrazovanja djeci mora biti naš prioritet. Moramo se boriti protiv marginalizacije djece. Želim e, upozoriti sve zemlje članice da je ova borba osobito važna i da je to e, važno za našu budućnost. Hvala. domnule președinte. Dreptul Pravo na obrazovanje i na zdravstvenu skrb, kao i pravo na stambeno zbrinjavanje i sudjelovanje o odlukama kao i mnoga druga prava zajamčena su UN-ovom konvencijom o pravima djece. Međutim, velik broj djece ne može uživati u tim pravima i neke vlade nisu niti čule za ta prava, niti su spremne primjenjivati ih. U Europskoj uniji situacija je vrlo ozbiljna. Svako četvrto dijete u opasnosti je da živi u siromaštvu. A govorimo o Europskoj uniji kao bogatom dijelu svijeta. To je posljedica neodgovornih mjera pojedinih e, vlada država članica. Ja sam e, za ovo izvješće, budući da smatram da su ovdje predložene neke mjere koje bi mogle promijeniti život djece. Riječ je o mjerama kao što su obrazovanje, pristup zdravstvenoj skrbi i stambenom zbrinjavanju. Nadam se da će se te mjere provesti u dijelu. Siromaštvo djece znači i siromaštvo roditelja. Dakle, riječ je o roditeljima koji su siromašni, koji si ne mogu priuštiti da školuju svoju djecu. Jedna grčka izreka kaže da civilizacija cvate kada ljudi sade drveća u čim sjenama, u čim hladu neće morati sjediti. Hvala gospodine predsjedavajući. U mojoj generaciji došlo je do najvećeg pada siromaštva u povijesti čovečanstva. Broj ljudi koji žive u teškom siromaštvu prema kriterijima UN-a smanjila se za dvije trećine u posljednjih 25 godina, najviše u Africi i Aziji. I što je zapravo dovelo do toga slobodna trgovina, integracija tih tržišta u svjetsko tržište i naprosto generiranje dobiti mobilnih operatera i ostalih u tim regijama. Žao mi je što to moram reći, ali to nije bilo zato što smo se posebno bavili siromaštvom djece. U tom smislu nismo doprinijeli ništa i nismo ni na koji način doprinijeli padu siromaštva u svijetu. Ono najbolje što možemo učiniti jeste da naprosto pustimo ljudima slobodu, da prestanemo donositi propise, prestanemo regulirati i da ostavimo stvari da idu svojim tijekom. Gospođa Dodds, hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da je znakovito za naše vrijeme da ovom izvješću koje se bavi važnim pitanjem kao što su nejednakosti siromaštvo djece, ponovno razgovaramo o jednom pitanju koje bi primarno trebalo biti u nadležnosti država članica. Države članice, njihova tijela i lokalne vlasti u najboljoj su poziciji da ustanove gdje treba donijeti poboljšanja kako bi svatko imao e, jednake šanse u društvu. Za to nije potrebna Europa kako bi to diktirala. Međutim, iz ovog izvješća mogu se izvući neki zaključci primjerice kako poboljšati kvalitetu života za sve. Mi smatramo da s jedne strane Ujedinjena kraljevina ima sreće što imamo razmjerne i učinkovite mjere socijalne pomoći koje pružamo onima koji su najpotrebniji u društvu kao i tranzicije prema tržištu rada. Isto tako smo u mogućnosti zaštititi najranjivije. Istovremeno radimo na poticanju gospodarskog rasta i otvaranju novih radnih mjesta jer smatramo da je to ključno za podizanje životnog standarda svih građana. Hvala. Možda vjerujete u visoku razinu socijalnih službi, možda se protivite privatizaciji, možda podržavate e, raspodjelu dohotka i bogatstva. Možda smatrate da univerzalne socijalne pomoći su bolje od onih koje ovise o e, sredstvima i o dohotku. Međutim, ja smatram da je moralno neispravno da se zlouporabljuje teška problematika siromaštva djece kako bi se pokušale progurati ove ljevičarske politike osobno smatram da trebamo mnogo više učiniti u Ujedinjenoj kraljevini kako bismo riješili problem siromaštva djece. Međutim, ono što mi se čini problematičnim u ovom izvješću jest da se mnogo govori o pitanjima koje su bitno drugačija i nemaju nikakve veze sa siromaštvom djece i zato nisam mogao glasovati za ovo izvješće u cjelini. A sada prelazimo na sljedeće izvješće. Riječ ima gospodin Mamikis. Što se tiče kohezijske politike, ovo nije samo jedan instrument pomoću kojeg se mogu izjednačiti razlike između različitih regija. To je neophodno kako bi se izbjegla socijalna marginalizacija, zato podupirem ovo izvješće, smatram da bi moglo dati jedan pozitivan impuls i doprinijeti rješavanju problema društvenih e, društveno marginaliziranih skupina pritom naravno moramo e, povisiti i kvalitetu informiranosti i čak i jednostavni ljudi moraju shvatiti gdje u čemu su problemi i gdje se može početi sa njihovim rješavanjem. sam Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja sam također glasovao za za ovo izvješće. U početku mi se činilo da ovo izvješće govori o nekim općim činjenicama, da su sve zajednice bile marginalizirane, međutim ipak je došlo do izmjena u ovom izvješću i zato sam mogu glasovati za. Politika kohezije podrazumijeva smanjenje neznakosti i razlika koje nisu opravdane. i za koje ne postoji nikakav razlog da opstanu. Također smatram da je kohezijska politika instrument za borbu protiv socijalne nejednakosti. U posljednjih pet godina broj zajednica u kojima postoji socijalna isključenost udvostručio se, dakle riječ je o negativnom trendu i mislim da se naša zemlja treba nositi s tom situacijom zahvaljujući sredstvima Europske unije, ali i vlastitim sredstvima. Marginalizirane zajednice definiraju se na razini država članica i to prema nacionalnim pokazateljima. Socijalna isključenost, dugotrajna nezaposlenost, pristup obrazovnom sustavu, niska razina obrazovanja, loši stambeni uvjeti, diskriminacijske mjere, e, socijalne mjere, zdravstveni rizici i nedostatak ustanova zdravstvene skrbi. Komisija je prihvatila partnerske sporazume koji ne uključuju marginalizirane zajednice. Ja sam za ovo izvješće budući da se predlaže uključivanje marginaliziranih zajednica u fazi evaluacije projekata. To nije moguće integrirati ako samo gledamo stvari izvana. Isto tako se sugerira da se uspostave bolje veze među područjima. Ljudi koji žive u e, pograničnim područjima se nalaze u e, marginaliziranoj situaciji samo zato što tamo žive. Dakle, trebalo bi analizirati nacionalne programe koji daju potporu poduzetnicima. report Hvala lijepa. Premisa ovog izvješća je pogrešna. Kada se novac uzima nekome da bi se dao nekome drugome, to može samo doprinijeti stvaranju konflikata. E, mi i pritom se oni koji dobivaju pomoć e, koncentriraju na upravo dobivanje pomoći umjesto da se sami e, potrude e, poboljšati svoj život. Dakle, ideja da ništa empatiju ne može tako pojačati empatiju među ljudima nego kad se e, dopusti ljudima da se sami za sebe brinu. Hvala lijepa. Kohezijska politika može odigrati vrlo pozitivnu ulogu. U sjevernoj Irskoj su e, ti programi e, doista dali pozitivan doprinos to je uključilo mnoge projekte međutim ne smijemo e, se zadovoljiti postignutim u sjevernoj irskoj u trenutnom programskom periodu e, vlasti su potpuno zanemarile neke sektore i e, stvaraju prepreke za, e, za e, potencijalne korisnike iz marginaliziranih zajednica. Vrlo krajnji je trenutak da nadležni povjerenik opomene našeg ministra na ove činjenice. Hvala lijepa ja sam ponosan na svoje e, Roma porijeklo. Mnogo od ovog izvješća na vlastitu inicijativu poziva na djelovanje u Europskoj uniji. Međutim, moj klub zastupnika ne može podržati ovo izvješće. E, mislim da je ovo područje gdje se mora raditi na nacionalnoj razini u ovom izvješću upozorava se na rasizam protiv, uperen protiv e, romskih zajednica. E, britanska konzervativna vlada e, također je nedavno usvojila neke promjene koje su nepovoljne za e, romske zajednice i to je neprihvatljivo. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodin Kaver. Ja sam se suzdržao e, kod glazanja ovom izvješću. Da li se slažem da se manjine ponekad loše tretira? Naravno da se slažem. Da li se slažem da su pripadnici romske zajednice tretirani na neprihvatljiv način naravno da se slažem da li da smatram da e, nacionalne države moraju poduzeti više kako bi se to spriječilo da slažem se ali u ovom izvješću se e, sugerira da je, su mjere na europskoj razini rješenje za taj problem. E, s tim se ne slažem. Mislim da su potrebne mjere na nacionalnoj razini. I iz tog razloga ja sam se suzdržao od glasanja. Hvala lijepa. Sada prelazimo na izvješće o ulozi Europske unije u okviru UN-a. Prvi je gospodin Bannerman. Ovo je vrlo opasno izvješće e, koje e, dovodi u pitanje e, suverenost nacionalnih država poziva se na reformu vijeća sigurnosti i traži se da e, Velika Britanija i Francuske odustanu od svog stalnog članstva u Vijeću sigurnosti, a da se mjesto u Vijeću sigurnosti osigura za Europsku uniju. I to u trenutku kad je svijet suočen sa ovakvom prijetnjom od strane ISIL-a koja je bez presedana. To je napad na e, suverenitet nacionalnih država i moramo pružiti e, otpor ovakvim prijedlozima e, sada ne smijemo prepustiti Briselu naše mjesto u vijeću sigurnosti. Hvala lijepa. Sljedeći je gospodin Maulu. Nema gospodina Maula, sljedeći je gospodin Pospišil. Ja sam hlasoval pro tuto správu, protože se domnívám, že je nutné e, řešit e, rady bezpečnosti. Hvala, mislim da se trebamo pozabaviti reformom vijeća sigurnosti i svih e, organizacija u sklopu UN-a. To je danas očigledno kada se pogoršava sigurnosna situacija u Europi. Različita tijela Ujedinjenih naroda nisu u stanju dovoljno brzo reagirati. Ovo današnje izvješće predstavlja još jedan poticaj državama članicama kako bi izvršile pritisak na ostale članice UN-a i ako to bude posljedica ja ću biti zadovoljan. Mislim da je logično da Europska unija ima sjedište u vijeću sigurnosti, da ima svoje mjesto. Međutim, smatram da trebamo nastaviti raspravu u kontekstu danje reforme vijeća sigurnosti. Svakako smatram da trenutna situacija nije dobra i da danas da će izvješće dati svoj doprinos u unapređenju situacije. Hvala lijepa. U posljednje vrijeme se Europska unija pozicionira kao nešto veće od e, jednog e, jedne unije e, nacionalnih država oni pokušavaju proširiti svoj utjecaj. Europska unija se pozicionira kao jedan od najaktivnijih branitelja e, ideje UN-a, na primjer u borbi protiv klimatskih promjena, za e, kulturnu razmjenu i kod drugih inicijativa. Istovremeno moram reći da UN e, nije do sada uvijek radio učinkovito na nakon e, kraja drugog svjetskog rata UN je bio jedan od najvažnijih aktera na e, globalnoj razini. To me dovodi do zaključka da zemlje Europske unije e, moraju dalje ostati vrlo aktivne i aktivno agirati. Hvala lijepa. Sljedeći govornik, gospodine predsjedavajući Europska unija unutar UN-a e, Lisabonski ugovor dopušta e, da Europska unija postane partner e, drugim državama članicama UN-u un Mi smo sada suočeni sa globalnim izazovima i moramo zato razmisliti o tome zašto su Ujedinjeni narodi uopće osnovani radi očuvanja mira, radi rješavanja konflikata i e, radi unapređenja e, ljudskih prava i e, socijalnih prava. Europska unija tu može odigrati značajnu ulogu. Irska je 1955. postala članica Ujedinjenih naroda i ciljevi e, kako bi e, unaprijedila e, postizanje cilj, ciljeva vanjske politike Irske. Ja se nadam da ćemo dalje nastaviti sa tim radom. Hvala gospodina Nekova nema. Sljedeći govornik je gospođa Seymour. E, hvala gospodine predsjedavajući. UN je zapravo organizacija koja je očito potrebna, ali ključna riječ su tu narodi. Europska unija nije narod, ako bi zapravo htjela to biti. To je još jedna cinična spletka kako bi Europska unija preuzela mjesto u UN-u. Nadam se da se to neće dogoditi. Europska unija nije nacija i zbog toga nema mjesta u UN-u. E, hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam glasovao za ovo izvješće i vrlo sam zadovoljan njime, naročito što sam izvjestitelj u ime Pučana. Pozdravljam činjenicu što želimo jaču suradnju i koordinaciju sa UN-om. To je naročito važno ako pomislite da Europska unija i njezine zemlje članice su najveći donatori kada je riječ o humanitarnoj pomoći koja se dijeli putem UN-a i to je doista važno. To je teško pomiriti s načinom na koji se napada UN i na koji se napada Europa u Parizu, u Briselu i također od strane zemalja koje pomažemo. Zbog toga moramo napornije raditi na koordinaciji naših napora, ali također i sa UN-om kako bismo pomogli razvoju ovih zemalja kako bi se uspostavio mir i kako bi se priveo kraju ovaj teror. Hvala gospođa Makovej. Nije u vječnici i sada riječ ima gospodin Hanan. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala na vašem strpljenju. Stalno slušamo da eurofederalizam je došao kraju i da nam treba slobodni i fleksibilni pristup. Imamo povjerenike koji nastoje donositi manje zakona, a onda u ovim raspravama se traži jedno jedinstveno mjesto u Europi u UN-u, a e, to bi bila zapravo definicija državnosti, da smo tamo kao suvereni identitet. Naravno, ja tome prigovaram, ali ne očekujem da će ostatak vječnice pokazati simpatije e, za to. E, ja e, svoj prigovor temeljim na činjenici da gradimo vlast i vladu bez osjećaja državnosti. Nema zajedničkog javnog mijenja, nema zajedničkog demusa, niti osjećaja zajedništva. Dakle, to radimo iz birokratskih razloga i zbog toga smatramo da možemo osvoriti državu, dati joj zastavu i da će se svi e, tome posvetiti. Nacije postoje zato jer su one kohezivne jedinice, a Europska unija to nije. Hvala gospodine Hannan. Riječ ima gospođa Dodds. Hvala gospodine predsjedavajući. U doba nesigurnosti u Europi i nakon atentata u Parizu razočarava činjenica što ovo izvješće o ulozi Europske unije i UN-u se usredotočuje na integraciju i na jedinstveni mandat za Europu, umjesto da promiče bolju nacionalnu suradnju i koordinaciju na korist svih naših građana. Umjesto da tražimo mjesto za Europsku uniju u UN-u, mi čujemo e, koliko je važan europski aparat unutar, e, unutar UN-a, no umjesto toga trebamo e, se okrenuti tome da budemo oni koji povezuju pojedine glasove zemalja članica umjesto da budemo glas koji naglasava sve. Mi smo ovdje izabrani od naroda Ujedinog kraljevstva i naše e, oružane sile su najbolje za obranu naših interesa na međunarodnoj sceni. No ono što nam više treba je bolja suradnja i koordinacija. I e, kao što je rekao gospodin Cameron, treba nam bolja svijesti znanje o tome kako možemo bolje surađivati na nacionalnoj razini kako bismo se suočili sa terorističkom prijetnjom koja ugrožava bolje, brojne zemlje diljem Europe. Gospodin Arnott, Ujedinjeni narodi su upravo ujedinjeni narodi. E, Europska unija nije narod, nije nacija, ne smije to biti niti je smije zamijeniti. Nadam se da je jasno da Europska unija ne smije imati kao takva nikakvu ulogu u ujedinjenim narodima. Mr. President, Ujedinjena kraljevina je jedna od dvije članice Europske unije u UN-u koja ima pravo na stalni veto. Ja neću podržati bilo kakav prijedlog Europske unije koji potkopava ili umanjuje naš položaj kao ključne članice UN-a. Europska unija možda ima e, megalomaniju i nastoji zamijeniti pojedine zemlje članice u tom važnom tijelu za donošenje odluka, ali ja nikad neću podržati taj cilj Europske unije i zbog toga sam glasovala protiv u svim ključnim glasovanjima o ovoj temi. Hvala gospođo James. E, sada gospodin Etheridge, izvolite. Hvala. Ovo je najlakše obrazloženje glasovanja koje ću ikad dati. Vrlo je jednostavno. Europska unija nije nacija, nije narod. Ujedinjena kraljevina je neovisna, ponosna, suverena nacija. Uvijek će to ostati i nadam se da nikad neću igrati ulogu u mijenjanju toga tako da ću uvijek glasovati protiv ovakvih mjera i uvijek ću se nadati da ćemo zadržati našu suverenost, neovisnost i naše e, vlastito mjesto u UN-u. To je bilo posljednje obrazloženje glasovanja za danas. Prekidamo zasjedanje do 15 sati.